Poštovani kolege i kolegice, spremni smo da započnemo s ovim sastankom. Pozivam vas da zauzmete svoje mjesta. Krenimo odmah s glasovanjem. o prigovoru u skladu s člankom 106. poslovnika zdravstvene tvrdnje o kofeinu. Glasujemo u bloku o um, C, je, i u um, stavku 4. Tko je za? Glasujemo u uvodnoj izjavi. Protiv? Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Svi su glasovali. Dodat ćemo gospodina koje on je protiv. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada glasujemo o uredbi koja koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hvala. Sljedeća točka na dnevnom redu je glasovanje. O tekstu koji su glasili vijeće i parlament u formalnim pregovorima o medicinskim proizvodima. Otvaram glasovanje. Glasujemo poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Nisu. Oprostite, imamo jednog socijalistu viška. Gospodin Kaputo. Zatvaram glasovanje. Usvajamo jednoglasno. Hvala. Sada glasujemo o in vitro diagnostičkim medijskim proizvodima. Kompromis koji je dogovoren s vijećem. Parlament i vijeće su suglasili tekst u sklopu formalnih pregovora. Moram vas podsjetiti na to da moramo čekati prije plenarne sjednice dvije izjave komisije. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Jednoglasnost i u ovom slučaju. Hvala lijepa. Čestitam izvjestiteljima. No flowers for Peter Lise. Nema cvijeća za Petera Lizea. U redu. Now we are going to vote. Sada glasujemo o točki broj 15, glavni ciljevi 17. konferencije ugovornih stranaka, e, konvencije CITES, pitanje za komisiju. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada glasujemo o pitanju koje je upočeno vijeću. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Glasovanje je završeno, sada prekidamo sastanak. Pozivam vas da se vratite na sastanak s gospodinom Timmermansom u pet sati.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 udjela

Dear colleagues, we are Poštovani kolege i kolegice, pet je sati i zato možemo započeti s drugim dijelom ovog sastanka koji je jako važan. Pozdravljam potpredsjednika, prvog predsjednika Europske komisije, gospodina Franca Timmermansa, u našem odboru za okoliš. On ima odgovornost za održivi razvoj, zato bismo mi htjeli čuti koji će biti opći pristup komisije u pogledu održivosti. Zanima nas e, plan komisije za provedbu ciljeva održivog razvoja u e, unutarnjim i vanjskim politikama Europske unije. Također bismo htjeli čuti nešto više o planiranoj provedbi akcijskog plana za kružnu ekonomiju. Kao što znate, naš odbor daje veliku važnost e, provedbi akcijskog plana za kružnu ekonomiju i mi imamo namjeru pratiti ga redovito kroz šestomjesečnu razmjenu gledišta između nas, i gospodina Katajnana koji je također uključen u sve ovo i vas. U ovom kontekstu e, koordinatori odbora EMV Zatraži se od mene da od komisije zatražim da e, jednom godišnje izvješćuje parlament i vijeće o provedbi akcijskog plana. Dobit ćete naše pismo uskoro, ali sam vam htio to najaviti budući da ste danas ovdje s nama. Zahvaljujem vam još jednom što ste ovdje i odmah vam dajem riječ za uvodnu izjavu. Nakon toga ćemo imati raspravu s kolegama i daćemo im mogućnost da postave pitanja i dobiju odgovore tako da uzmemo u obzir e, glavna pitanja koja mi obrađujemo i koje su naše nadležnosti. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče. Zahvaljujem što ste me pozvali na ovaj sastanak. Bio sam ovdje prošle godine kad smo imali plodonosnu raspravu. Pokusat ću se usredotočiti na vaša pitanja i bit ću kratak uvodnoj izjavi. Možemo raspravljati o mnogim pitanjima. Međutim, dozvolite mi da spomenem jedno pitanje koje mi je drago od samog početka i koje se tiče ovog odbora – i što će biti prioritet za cijeli mandat naše komisije, a to je kružna ekonomija. U prosincu smo usvojili paketa, danas se akcijski plan provodi. Kao primjer prije dva tjedna pokrenuo sam e, inovacijske projekte zajedno sa Carlosom Moedesom. E, raspravlja se u vijeću o paketu za otpad. Simona Bonafé, vaša izvjestiteljica za to pitanje. Mi iz komisije se zalažemo za potpunu suradnju i za tehničko savjetovanje kako bismo došli do zajedničkih ambicioznih ciljeva i to uz dobre propise. Prošlog mjeseca u Strasburu raspravljali smo o agendi 2030 trebamo brže prijeći na niskougljično gospodarstvo i na kružnu ekonomiju. Ja sam u Nizozemskom parlamentu to rekao nedavno, ne samo zato što je to prava stvar za naš okoliš i za naš planet, nego i za naše domove, e, za naše domovine i za europsko gospodarstvo općenito. Europsko gospodarstvo treba novi impuls kojim ćemo omogućiti veći ekonomski rast i održivost. Kako bismo mogli financirati socijalne sustave, koji su od ključne važnosti za Europu. Na taj način imat ćemo mogućnost pomagati, investirati u područja oko Europe gdje postoje velike izazovi zbog demografskih e, razvoja. E, veliki su izazovi, to su geopolitički ciljevi održivosti, nešto što je vezano uz ovaj program. Time dolazim do jedne velike inicijative koja je dio radnog programa komisije ove godine, a to je pitanje održivosti. Tijekom ove godine predstavit ćemo naše odgovore na ciljeve održivog rasta razvoja. Trebamo vidjeti kako stojimo u pogledu postizanja tih ciljeva kako bismo vidjeli e, gdje imamo dodanu vrijednost u djelovanju Europske unije i kako naše politike mogu dati dodatan doprinos u postizanju ciljeva Agende 2030. Bez obzira na univerzalnost, ciljevi održivog razvoja su E, važniji za države u razvoju i one koje su već razvijene. Moramo karakterizirati te ciljeve. Jasno je da komisija i javna tijela ne mogu sami postići ciljeve Agende 2030. Biće potrebno sudjelovanje nevladinih organizacija, tvrtki, građana i sviju. E, vaša podrška je važna ne samo u ovom domu, vi morate također odigrati važnu ulogu u ovom velikom transformacijskom procesu. Zakonodavstvo je važno, regulative su važne, ali e, to je važno jednako koliko i provedba. E, svi dionici trebaju sudjelovati u ovom procesu. To je put prema budućnosti. Prije nego što prijeđem, prijeđem sada na pitanje odgovore, htio bih dati nekoliko najava. Što se tiče endokrinih disruptora, na primjer, čekali ste dosta vremena. A mi, e, od nas se očekuju kriteriji za identificiranje endokrinih disruptora u e, legislativi o biocidima i pesticidima i povjerenik Andriju Kajtis je to jutros rekao. Ti kriteriji će biti u skladu s definicijom Svjetske zdravstvene organizacije i bit će temeljeni na opasnostima. E, u okvirnoj komunikaciji reći ćemo do kojih smo zaključaka došli i odredit ćemo i maksimalne granice koje će e, omogućiti to da se uzmu obzir svi kriteriji. E, u pripremi dokumenta koji je danas e, izdan sudjelovat će također povjerenici Kajtis, Vela i Katajnen. Tražit ćemo od agencija da počnu s analizom tvari kako bi mogle e, onda privesti kraju donošenja tih kriterija. Danas e, popodne e, se čuli vjerojatno o dokumentu, o informacijama koje su procurile. Ne bih htio sada se ponašati kao oni političari koji skrivaju informacije, ali htio bih reći o nešto više o tim e, tvarima i o direktivi o staništima. Za mene je zakonodavstvo jako važno i e, važni komadi zakonodavstva trebaju zaštititi bioraznolikost i prirodu. Svi znaju mrežu e, Natura e, 2020 i 550 tisuća ili 600 tisuća odgovora dobiveno je u vezi e, sa tim dokumentom i to pokazuje njegovu važnost. Bolje zakonodavstvo ne znači smanjivati standarde i ja se želim toga pridržavati. Evo kako ću ja to procijeniti. Jer ovdje se ne radi o ideološkom pristupanju ovom pitanju, radi se o ideološkom pristupu. Ako e, se e, nešto pokvari, nemojte ga jednostavno popraviti, nego trebate i poboljšati to. Što će biti idući koraci? Mi sada imamo studiju koja se privodi kraju, ali kako bismo učinili sve što trebamo, trebamo također e, zaključiti naš radni dokument i želim ga staviti na raspolaganje parlamenta što prije. Vi ćete biti prva institucija koja će ga dobiti na uvid radi odlučivanja. I želim to učiniti nakon interne konzultacije s kolegama. I to istovremeno sa odlučivanjem o kasnijem praćenju. To je ono na čemu sada radimo. Vi ćete biti prvi koji će saznati eh, kad budemo gotovi s time Mislim da trebamo pragmatičan pristup, a ne ideološki. Ako nešto ne funkcionira, treba to ne samo popraviti, nego i poboljšati. Evo, to je e, mudrost koju ćete danas od mene čuti. Hvala. Hvala lijepo. A sada e, krećemo sa prvom e, turom pitanja. Pitanje će postavljati koordinatori klubova zastupnika. Peter Liza ima riječ. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Nekoliko pitanja sam htio postaviti. Govorili smo o endokrinim disruptorima i o odluci vezanoj za endokrine disruptore. Mi u EPP-u, mi smo eh, zahtijevali procjenu učinka, ali sud Europske unije rekao je e, kako to nije e, izgovor za e, kašnjenje. Sve treba početi u pravo vrijeme. Što se tiče samog sadržaja, trebamo osigurati da rizici za zdravlje budu spriječeni. Ali kada govorimo o sadržaju, moramo pogledati doze i moramo pogledati izloženost. Što se tiče direktive o pticama i što se tiče fitness čeka vezane za direktivu o pticama, ja sam jedan od onih koji su tražili da se ovaj propis izmijeni, ali e, slažem se e, s većinom na plenarnoj e, da zapravo, da će to stvoriti više poteškoća nego li što će ih riješiti. Tri godine smo radili na tome. i dogodit će se to da ljudi kojima zapravo želimo pomoći nam neće biti zahvalni i mislim da zato trebamo pronaći e, drugo rješenje, a ne izmjenu e, same direktive jer mislim da ćemo stvoriti više problema nego li što će ih riješiti. I napokon ovaj odbor se bavio i dodanom vrijednošću. Komisija to i dalje brani suprotno od mišljenja Europskog parlamenta. Kada biste slijedili parlament, došli biste do zaključka i saznali biste zapravo što je u e, samim e, namirnicama i shvatili biste da je nutricionistički profil puno kompleksniji nego što se čini. Hvala lijepo, a sada e, gospodin Matijas Gerot. Hvala lijepo. Ma, gospodin Matijas Grote. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče i hvala što ste došli na ovu razmjenu mišljenja. Na samom početku održivost smo udali, uz, unijeli u kontekst e, ovog saslušanja. Mislim da je važno o tome razgovarati. Ono što me zanima je e, takozvani refit e, i to ne s industrijskog stajališta, nego sa stajališta boljeg donošenja propisa i provedbe. Trebali bismo razgovarati o tome kako propise koje imamo učiniti učinkovitima. Razgovarali smo o Naturi 2000. i shvatili smo da je e, direktive bilo, da je tu direktivu bilo jako teško e, provesti. S jedne strane ste imali ljude koji brane okoliše, s druge strane poljoprivrednike. Trebamo paziti što činimo kada budimo e, nade. Komisija je rekla e, da želi zauzeti pragmatično stajalište i to je dobro. Mislim da smo suočeni sa frustracijom. Ljudi čekaju obavijesti i notifikacije od komisije. Jasno je da vam nije lako, dobili ste više od 500.000 odgovora i naravno da se time trebate smisleno pozabaviti neki možda čekaju, e, neki možda misle da čekate ishod referenduma u Velikoj Britaniji i da vidimo što će se dogoditi, no mislim da ne biste trebali čekati. E, Cameron je uz okolišne organizacije, ekološka organizacija. I kad je riječ o endokrinim disruptorima, imali smo različita mišljenja o tome. Završili smo na kraju na sudu E, priključili smo se e, žalbi Švedske i trebamo vidjeti što se sada u tom smislu predlaže. No kako bilo, željeli bismo da stvari budu brže, da se stvari ubrzaju. Treba se boriti s ovim stvarima, a ne, a ne tužakati se na sudu i prepuštati sudu da odlučuje. Što se tiče kružnog gospodarstva, To je jedan od najvećih projekata koje imamo i mislim da je to dobar projekt. Treba nam doduše više detalja. Mislim da bismo trebali više energije uložiti upravo u to kružno gospodarstvo i zapošljavanje. Što se tiče označavanja prehrambenih namjerenica. Puno ljudi je zainteresirano za to, dobrotvorne organizacije, crkve i tako dalje. A kada bismo pokazali e, kada bismo pokazali pravo, pravi lidersku stranu u tome, a ne samo o znanstvenim, raspravljali samo o znanstvenim činjenicama, možda bismo negdje i došli. To bi trebalo na tome bi trebalo inzistirati. Što se tiče e, socijalista, kružno gospodarstvo je e, je jedna od glavnih tema e, ovog saziva. parlament želi otvarati nova radna mjesta i mislimo da idemo u dobrom smjeru, a da istovremeno ne diktiramo ljudima kako trebaju živjeti i gdje, kako i gdje trebaju živjeti. Hvala lijepo. A sada u ime ECR-a Gospodin Thomas Becker. Hvala lijepo. Hvala, gospodine potpredsjedniče, što ste nam se pridružili u našem odboru. Slušao sam što ste govorili u vezi sa fitness čekom i u vezi sa direktivom Natura. Gospodine potpredsjedniče, nakon tisuću dana komisija još uvijek ne zna što će učiniti s tom direktivom. Ja sam bio izvjestitelj za e, reviziju strategije o bioraznolikosti. 86% eurozastupnika glasovalo je za izvješće i zatražilo je ne reviziju direktive, već inicijativu o boljoj primjeni e, direktive e, ptica i staništa i Nature 2000 i naš e, poziv e, je podržalo 15 e, država članica i 500 tisuća građana koji su se u okviru kampanje Alert oglasili. I pitam se što komisija još čeka? Što još treba se čekati? Mislite li da mi sada to možemo učiniti? Ako imamo nacrte izvješća i ako imamo studiju evaluacije, zašto onda e, ne, napraviti fitness check za direktivu ptice i staništa? Dakle, ovdje imamo dosije od e, stotina i stotina stranica. Što komisija još čeka? Irsko predsjedništvo organizirat će konferenciju, ispričavam se, nizozemsko predsjedništvo krajem mjeseca organizirat će jednu konferenciju i ovim će se pitanjima raspravljati. Ovaj radeni dokument koji koje, su sastavile službe komisije, on zapravo još nije spreman. Ja smatram da je to skandalozno i moram reći da sam šokiran. To nije dokaz dobrog upravljanja, to nije transparentno i to nije demokratski. Smatrate li doista i želite li doista baciti kroz prozor e, posljednju mrvicu povjerenja koju građani imaju u institucije. Dakle, suočeni smo sa kašnjenjima koji su neprihvatljivi. E, komisija kaže da je to, e, da je razlog tome imigracijska kriza i krize izbjeglice, kako nam je to sada prioritet ja znam da je to ogroman izazov, znam da je to herkulovski posao, ali isto tako smo suočeni sa krizom bioraznolikosti i ne možemo gubiti vrijeme. Ja vam osobno to ne predbacujem, ja samo želim reći da su, ta kašnjenja neprihvatljiva. Mislim da je komisija da nam baca maglu, maglu u oči. Zašto komisija čeka? U čemu je problem? puno smo radili na ovim direktivama, teško smo radili na ovim direktivama. Mm, jesu li iza ovih kašnjena industrijske federacije? Je li iza toga netko drugi? Uglavnom, ti industrijski savezi E, su mogli dovesti u pitanje zaključke tog izvješća. Zašto nemamo radni dokument službe i komisije o kojem će biti riječ u Amsterdamu? Dakle, kada ćemo konačno dobiti nekakav odgovor? Hvala lijepo. A sada riječ ima gospodin Geben. Hvala lijepo, predsjedatelju. E, toplo pozdravljam e, podpredsjednika Timmermansa razgovaramo o nečemu što dugoročno može biti najvažniji element njegovog portfelja. Iako je riječ o nečemu što možda nema političku pozornost kako bi trebalo imati, ali za 15 godina neko, shvatit ćemo svi da je to možda bio ključni element njegovog portfelja. Vezano za ovo što je rekao gospodin Desmaker i vezano za refit direktive o pticama i staništima. Ja neću ponavljati ono što je već rekao. Samo želim naglasiti dva dodatna elementa. Prije svega, vrijeme koje si je komisija uzela za taj e, refit e, stvara ogromnu nesigurnost na terenu. E, što će se dogoditi sa budućim zakonodavstvom o prirodi? Što će što će se dogoditi? Hoće li se sve to ublažiti? To ne znamo. Države članice to mogu učiniti. Dakle, nikad ne znamo što se može dogoditi. Ako pogledamo sve analize vezane za, za ekološke politike u Europi, to, je zapravo, to su zapravo najuspješniji propisi naše pravne stečevine. No postoji jedan problem, a to je provedba od strane država članica. No, ako komisija nastavi uzimati se tako puno vremena kada je riječ o refitu, neće li to Hoće li to potaknuti države članice da poboljšaju svoje zakonodavstvo ili će i one još čekati kako bi konačno počele E, e, primjenjivati zakonodavstvo. Ja se kladim da će biti ovaj e, drugi, ovaj drugi odgovor. Što se tiče revizije na sredini programskog razdoblja o bioraznolikosti. Svi govorimo o važnosti prirode. Postoji jako puno studija koje pokazuju kako je bioraznolikost važna i u ekonomskom smislu. Globalno je izračunato da nas gubitak bioraznolikosti košta 3% godišnjeg, 3% BDP-a godišnjeg rasta i to je jako puno, što znači da okolišne, ta Europska okolišna agencija, ona je objavila svoje izvješće o stanju e, prirode i to je bilo prije više od godine dana u travnju prošle godine. Mi smo, mi, mi svi očajnički želimo postići gospodarski rast, a ovo izvješće nam pokazuje da gubitak bioraznolikosti nije pomoglo rastu i u budućnosti će se to samo pojačati, ta, tendencija. Vidjeli smo izvješća i zaključke komisije vezane za reviziju strategije o bioraznolikosti. Dakle, e, za, e, tvrdnje i zaključci, ovi strašni zaključci do kojih je došla e, Europska okolišna agencija su isti kao i zaključci vijeća. Dakle, mi ne zaustavljamo gubitak bioraznolikosti i već sada popravljamo puno štete koje je uzrokovao gubitak bioraznolikosti. Ja očenički očekujem prijedloge komisije u vezi s time kako e, promijeniti tu tendenciju, kako se maknuti sa tog opasnog puta i kako ostvariti doista ciljeve koje smo si zadali za 2020. godinu. U protivom doći ćemo do istih zaključaka kao i 2010. godine, a to je da nažalost ne ostvarujemo zadane ciljeve. I napokon, e, gospodine predsjedatelju, kružno gospodarstvo. Dakle, formulacije su savršene. Vaš govor prošli tjedan na zelenom tjednu bio je savršen. Dakle, to nije e, okolišno pitanje, to je gospodarsko pitanje. E, jako je važno zato što se tiče budućeg gospodarskog rasta Europske unije. No, ono što činimo nije u skladu sa onime što govorimo. Kada ja čujem da se u komisiji puno toga vezano za kružno gospodarstvo usporava. U procesu vezanom za europski semestar ništa se više ne vezuje za kružno gospodarstvo. Vezano ekodizajn, e, sve što smo radili vezano za ekodizajn je također usporeno što više odgođeno. Možete li nas prosvijetliti e, vezano za političke prioritete kružnog gospodarstva. Je li kružno gospodarstvo i dalje na vrhu vašeg programa i možete li to pokazati ne samo riječima nego i dijelima? Hvala lijepo. Uh, e, uh, U ime Goja. Gospođa Konečna. za to, že ste přišel mezi nás a pevně věřím, že to bude častější návštěva. Hvala lijepo. Zahvaljujem eh, vam na vašem sudjelovanju. Zahvaljujem što ste nam se pridružili, gospodine potpredsjedniče. Nadam se da ćemo vas češće viđati. Trošku trvalo eh, eh, Bilo bi dobro kada bismo vas viđali više puta godišnje, budući da ste vi odgovorni za čitav niz pitanja koje su jasno povezana sa radom ovog odbora. Mi bismo nam željeli reći nekoliko riječi. Direktiva o pticama i staništima. Ta bi direktiva trebala biti prilagođena. Jako dugo smo je čekali. 10. E, lipnja prijedlog je trebao biti objavljen, no ništa se nije dogodilo. Mene je oduševio priopćenje e, za tisak komisija. E, komisija je rekla da nažalost nije bilo u mogućnosti dovršiti taj posao, zato što smo suočeni sa migranskom e, migrantskom krizom. Bilo bi dobro kada ne bismo sustavno koristili izgovor krize i izbjeglica. Ne možemo uvijek taj izgovor koristiti i ne možemo čekati kraj izbjegličke krize kako bismo nešto učinili. No, nije riječ samo o pticama i staništima. Tu je i evaluacija okolišnog učinka, onda tu je otpad, tu je Natura 2000. Mislim da bi bilo dobro imati jedan plan, takozvani roadmap, odnosno imati globalniju viziju. Možda bi trebalo najprije trebalo napraviti pregled onoga što su države članice učinile ili što nisu učinile kada je riječ o provedbi. Jako je lijepo donositi zakone i propise, ali poslije treba vidjeti možemo li računati na države članice i hoće li one provesti ono što je odlučeno. Najbolje bi bilo napraviti pregled onoga što postoji jer ako zakonodavstvo koje postoji 5, 6 ili 7 godina nije primijenjeno, čemu onda sve to? Endokrini disruptori. Svi smo zabrinuti zbog endokrinih disruptora. E, stajalište e, povjerenika Andrukoitisa je nedopustiv. E, naime, mi danas e, pokušavamo dobiti e, povjerenje europskih e, građana. Komisija je čuvarica ugovora. Ako ona ne vodi računa o presudama suda Europske unije, što onda reći? Nadam se da ćemo uspjeti naći rješenje. Ja, gospođa Hoken. Øh, Hvala. Htjela bih čuti prijevod sa nizozemskog, budući da ću govoriti svojim jezikom. E, svi su kolege govorili o Naturi 2000 i rekli su upravo ono što sam si ja bila pribilježila kao podsjetnik, dakle refit i to da se nije dogodilo ništa. To su sve zapravo važne teme. No mislim da vi pravedni prema povjereniku Timmermansu. On je rekao, ako nije pokvareno, ne popravljaj i ne može jasnije od toga. Ove su direktive savršene. To pokazuju i studije, to je ono što žele mnogi čuti. E, gospodine Demesmaker, vi ste to spomenuli. Mi smo rekli komisiji da ako nema problema onda ne treba niti tražiti i rješenje. A sada opet raspravljamo o tome. To je doista izuzetno. Ja bih e, trebala reći svaka čast povjereniku Timmermansu. Ono što je on rekao je apsolutno opravdano u odnosu na ono što smo tražili. On zaslužuje mjesto u raju, to kažem jer sam i sama svećenica. Imali smo raspravu o izvješću od prošlog lipnja do ovog veljače i ništa se nije pomaknulo s mjesta. I sad nam, tu povjerenik Timmermans kaže sve je dobro, no ćemo koje su sada konkretne preporuke. Kolege su naglasili ono što je važno učiniti. Ja sam potpuno uvjerena da će potpredsjednik Timmermans uvažiti sve naše preporuke i u vezi sa direktivom Natura. No, želim e, nešto zatražiti od komisije. Bioraznolikost nije važna samo radi povećanja BDP-a, nego je važna za očuvanje klime. To je jedan od najbitnijih čimbenika u, klimi i klimatskim promjenama. Dakle, evo, ja se slažem sa svime, hvala i nadam se da će sada komisija pokazati da ono što činimo ima i smisla i da se nadovežem na ono što je rekao kolega Demes Maker. Javno mnijenje nema baš toliko povjerenja u europske institucije da se blago izrazim. Treba podmazati mehanizme kako bi zakonodavstvo koje je najpopularnije među građanima, odnosno zaštita okoliša, se očuvala i da ne dođe do preslagivanja ili razvodnjavanja i da se time otvori vrata birokratskim interesima. Trebamo jasno reći da je to dobro zakonodavstvo koje ne treba izmjenjivati i koje treba zaštititi. Hvala. Hvala lijepa. I nakon ovog prvog kruga pitanja predstavnika klubova Dajem opet riječ potpredsjedniku Timmermansu za prvi krug odgovora. Hvala i hvala na vašim pitanjima i komentarima. Endokrini disruptori. Nastojali smo osigurati potpuno sukladnost sa odlukama suda i ako sam dobro obavještena, o tome ćete razgovarati sutra sa povjerenikom Andriju Kajtusom, e, tako da će vam on izniti sve pojedinosti o toj odluci i e, sigurno se i on raduje toj razmjeni gledišta s vama. Zatim e, ptice i staništa, direktiva o staništima. Pa, zapravo u našim službama stvari dulje traju nego što mi se dopada. Ponekad to vrijedi i za Europski parlament. Očenički čekamo da se imenuju izvjestitelji, a mi to napeto čekamo. I to se događa u svim institucijama. U ovom slučaju radimo na tome Ja sam ocrtao svoj pristup tom pitanju No, to je zapravo moje mišljenje o tom pitanju, jer se tu postavlja upravo pitanje kako možemo postupati bolje, kako možemo pomoći državama članicama da to bolje provedu, da očuvaju bioraznolikost u prirodi i floru i faunu. I to je za mene od ogromne važnosti. A gospodin Harbrandi je to rekao problem je često u provedbi i primjeni zakonodavstva kada se ono prenosi u nacionalno zakonodavstvo. Dakle, komisija tu treba pomoći zemljama članicama i pri tome izbjegavati nejasnoće u postupku. No, budući da je ovo otvorena rasprava, moram priznati da iste političke obitelji ili stranke mi ne daju uvijek iste poruke. Dakle, gospodin Demes Maker e, iznosi vrlo emotivna stajališta, ali neki od njegovih e, kolega u istom klubu imamo, imaju potpuno suprotna stajališta, a govore o istim građanima. Kažu da građani ne žele zakonodavstvo o zaštiti okoliša da ne žele Naturu 2000. Dakle, to nije uvijek najbolji pristup govoriti o građanima i predmjerati što oni misle. No, to se temelji na rezoluciji parlamenta. To je istina. Ja sam iznio ono što mislim o tome, ali ako me optužujete da lažem, to neću olako prihvatiti, ni od koga, sigurno ne od vas, gospodine Demesmaker. Dakle, ako me optužujete da lažem, to potkrijepite činjenicama. Ja ne lažem, nego uvijek iskreno o tome govorim i kažem vam iskreno da to zahtjeva određeno vrijeme. Žao mi je zbog toga, ja bih htio da se postupak ubrza, ali to je jednostavno tako i želim da odradimo jedan potpuno kompletan posao. Dakle, neću vam prenijeti samo analizu rasprave u javnosti, nego ću vam podnijeti ne samo naše radne dokumente, nego i sve poruke koje su potrebne kako bismo poboljšali ono što smo učinili. Ovaj današnji sastanak s vama je doista snažan signal. Nemojte me pogrešno shvatiti, postoji velika većina u parlamentu koja mi šalje jasnu poruku. Predsjednik Pučana je započeo s time, s što je njegova poruka i to cijenim jer je bio dovoljno otvoren i rekao da zapravo njihova promišljanja išla u tom smjeru i to mi omogućuje lakše donošenje odluka u mom radu u komisiji. Dakle, umjesto da se međusobno napadamo, Pozvao bih e, da surađujemo, da povlačimo isti kraj konopa. Ja to želim činiti s vama, no trebamo to također učiniti na uključiv način. Dakle, u mojoj instituciji mi si uzimamo potrebno vrijeme kako bismo razmotrili sve aspekte, tako da ne bude propitivanja jednom kada se odluka donese, jer to učiniti to odluku utemeljenijom i čvršćom. Gospodin Lise je postavio pitanje o hranjivim vrijednostima na prehrambenim proizvodima, što nikad nije usvojeno. Sada evo provodimo procjenu kako bismo vidjeli što je potrebno poduzeti. Koliko čujem, iduće godine ćemo tek imati rezultate. No, dopustite da se sada vratim na pitanje kružne ekonomije. Još u jednom ponoviti sljedeće. Kružna ekonomija mora postati sastavnim dijelom svih naših aktivnosti i mjera. Evo, ako gledamo digitalno jedinstveno tržište, razvoj energetske unije ili ako poboljšavamo rad e, unutarnjeg tržišta, ako sagledavamo sve ono što činimo po pitanju infrastrukture ili ako sagledavamo EFSI, tu ima čitav niz zanimljivih komponenata, to je najvažnije. Dakle, ako sagledavamo način na koje možemo iskoristiti strukturne fondove, uklopimo u to i elemente održive kružne ekonomije. I to mi nastojimo učiniti i kada razmatramo gospodarska kretanja u zemljama članicama, to je sve dio preporuka po zemljama, jer želim istaknuti također, kao što su rekli i gospodin Grote i gospodin Herbrandi, to je zapravo veliki iskorak u našem gospodarstvu. Tako da e, to znači jedan ogroman skok. Ako sagledamo neka nova ulaganja iz EFSI-a i ako vidimo koji su tu ciljevi zacrtani, odnosno da to drugčije postavim. E, na tržištu postoji veliki interes za to što znači da e, ponekad tržišta poduzeća, poduzetnici razmišljaju na strateški način od nas, a mi moramo to iskoristiti i usmjeriti ih. Znamo e, gdje se nalazimo kada je riječ o gospodarstvu, znamo kamo želimo ići. To nije tehničko pitanje, ne znanstveno, niti financijsko pitanje. To je izazov za političku volju, ali također i za zakonodavce. Zbog toga mislim da se treba dobro iskoristiti bolje zakonodavstvo kako bismo promijenili način na koji ga osmišljavamo i kako bi ono bilo što inkluzivnije obuhvatilo sve dionike, nevladine organizacije i tako dalje i na taj način ćemo doći do trenutka kada će zakonodavstvo biti prikladno i omogućiti ovaj prilaz na kružnu ekonomiju. Također i e, zelena ekonomija je dio toga i e, vidio sam čitav niz projekata u Nizozemskoj koji su predstavljeni prije nekoliko dana koje dijelom financira EFRO i To je izazov i pred institucijama i pred Europskim parlamentom jer to se tiče svih razina vlasti. To je dio E, pristupa ciljeva održivog razvoja i treba mnogo toga učiniti na međunarodnoj razini, na europskoj, na nacionalnoj i onda stižemo do lokalne razine jer ne možete imati politiku gospodaranja otpadom koja bi bila održiva bez uključenja lokalnih vlasti. Dakle, izazov doista predstoji svim razinama vlasti. I zbog toga se u potpunosti slažem sa gospodinem e, Herbrandijem o tome. Tu bolje zakonodavstvo može pomoći. I e, slušao sam e, vrlo pozorno i vaše napomene o bioraznolikosti i htio bih da se ne mogu složiti sa govornicima, ali ipak se slažem, tako da budući da se slažem, onda trebamo i poduzeti nešto. Ne mogu vam obećati dokle ću stići točno, ali Izvjestit ću vas naknadno o tome jer ste me uvjerili da je potrebno hitno djelovati zbog prijetnje okolišu. Pozorno sam vam saslušao, ne znam što mogu tu učiniti, ali mm, vratit ću se u odbor pred vas e, jednom kada budem raspolagao svim elementima i kada budem mogao obećati da ćemo nastojati poboljšati situaciju po tom pitanju. Evo, osvrnula sam se sada, do sada na endokrine disruptore koliko vidim i mislim da sam odgovorio barem na većinu pitanja, gospodine predsjedniče. Evo, hvala. Možemo započeti sa drugim krugom pitanja. Gospodin Belet ima riječ. Hvala. Ispravno se istaknuli da je kružna ekonomija političko pitanje i da je važna naravno uz pitanja zaštite okoliša i politička pitanja. Na lokalnoj razini sada se polovica otpada odlaže na odlagališta, dakle to je lokalno gospodarenje otpadom. I naravno zapravo sklonost je da se krene lakšim putom i da se odlaže što više otpada na odlagališta ili da se to spaljuje kako bi se to koristilo za generaciju topline. No, ne smijemo pasti u tu zamku. Trebamo se i srednjeročno i dugoročno pobrinuti da se smanji količina otpada. E, to zapravo nije otpad, nego je to sirovina. Želimo jednu politiku koja će poticati takve poslovne e, modele i koje će omogućiti stvaranje kapaciteta za proizvodnju električne energije iz otpada. Trebamo može reći da otpad nije otpad, da se ne smije spaljivati, nego ga treba reciklirati i da treba oporabiti sirovine iz njega. Ne smijemo se isključivo osredotočiti na kogeneraciju ili na pretvaranje otpada u energiju. Trebamo e, reći ne, trebamo oporabiti otpad i e, otpad se ne smije e, odbacivati jednostavno na odlagališta. Hvala. Gospodin Poc ima riječ. Dobrodošli gospodine potpredsjedniče. Neću ponavljati ono što je rečeno do sada, ali čini mi se da u prošlih nekoliko mjeseci ili u protekloj godini imamo dosta nesporazuma između komisije i parlamenta. Evo navest ću neke primjere. Vi ste rekli da ne želite popravljati ništa što nije pokvareno. Dakle, zašto stalno slušamo o direktivi o divnim životinjama koju se sada želi revidirati. I imam brojnih e, prijedloga na ovom popisu i sigurno, sam da ste zaprimili taj popis jer većina tih prijedloga odnosi se na, e, je iz vaše zemlje. Glavna uprava za okoliš e, uvrštava ne samo ugrožene divlje vrste na taj popis, nego i životinje, stoku i tako dalje. I zatim proces izdavanja odobrenja. Imali smo pitanje glifosata. Komisija ne e, pošle čak niti snažnu većinu unutar pučana, a ovo je komisija koja je politička. Dakle, ne razumijem to. Zatim, endokrini disruptori, to je spomenuto više puta i ja se ne bih usudio vas optužiti da lažete ili nešto slično, ali možda ste pogrešno informirani. Recimo imamo definiciju endokrinih disruptora koja je različita od definicije svjetske zdravstvene organizacije. Dodana je samo jedna riječ i definicija koja stoji u prijedlogu komisije je slabija i to je opasno. Dakle, tu ima čitav niz primjera, no ja bih ipak htio biti pozitivan, tako da ću vas pitati kako možemo bolje surađivati na ovim e, složenim pitanjima i kako možemo uspostaviti nove kanale komunikacije između parlamenta i komisije. I ne znam točno kako bi se to moglo dogoditi jer imamo ovu horizontalnu strukturu. Dakle, u raznim e, glavnim upravama nam kažu pitajte potpredsjednika, ali mi ponekad ne znamo kojeg točno potpredsjednika. Dakle, gospodine potpredsjedniče, što biste nam savjetovali kako bolje komunicirati sa komisijom? komisijom jer nam to ponekad nije jasno. Thank you very much. Mr. Hvala, gospodin Torvald. Thank you, Chair. Just... Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem povjereniče Timmermans što ste danas s nama. Slučajno prije nekoliko tjedana počeo sam čitati izvješće o javnom eh, savjetovanju o provjeri stanja fitness check i vidio sam neke brojke. Vi ste govorili o točnim brojkama. 552.472 osobe odgovorile su na pitanje. Međutim, od toga pola milijuna odgovora 520 tisuća došlo je kroz automatiziranu platformu gdje su ljudi odgovorili na dva ili tri pitanja na automatski način. Samo tri posto svih odgovora, dakle 16.850, eh, bilo je detaljne, bili su detaljni odgovori na pitanja koje ste vi postavili. Eh, ne sviđa mi se to zato što se taj obrazac ponavlja i u javnom savjetovanju o TTIP-u. I sada netko pokušava e, izvršiti monopol, imati monopol nad raspravom i ta tehnologija mi stvarno smeta u ovakvom procesu. I Tehnologija me brine zato što se to financira sa strane opće uprave ENVI, dakle i vi sami financirate to. Mislim da to moralno nije prihvatljivo, želim da odgovorite na to moje pitanje. Hvala. Ne znam koje je vaše specifično pitanje, čuo sam izjavu, ali ne znam koje je pitanje. Dakle, imali ste javno savjetovanje koji je bilo vođeno automatskim odgovorima. Nije se radilo o raspravi sa društvom, radilo se o korištenju mašine za automatske odgovore. Dakle, želim da mi odgovorite o tome e, što vi mislite o ovakvom sustavu. Hvala lijepa. Gospođo Gerling, oprostite što sam izmijenio redoslijed. Hvala, nema problema. Ja bih htjela postaviti pitanje gospodinu Timmermansu o tome što misli uvezano sa sve većem korištenju e, procesa komitologije u pogledu parlamenta. Mi smo pokušali pojednostaviti stvari vezano uz glifosat i GMO, to je duga priča. I za takve provedbene akte uloga komisije je jasna. Kada komisija ne da mišljenje, kao u ovom slučaju, onda komisija može e, usvojiti provedbeni akt. Već dugo vremena što se tiče GMO-a vidim, e, i to nažalost moram reći, e, jer možda ja to ne gledam kao drugi u ovom odboru, zbog toga je došlo do velike pomutnje. E, znam da je komisija, komisija pokušala riješiti tu pomutnju i pomoći tamo gdje je mogla, ali nije bila uspješna. Dakle, vidimo tu nekakvu disfunkcionalnost. Vidimo e, sve više kod drugih pitanja da postoje primjedbe, prigovori i neki su i politički motivirani. Budući da je sud e, dao svoju presudu vezano o nedonošenju odluke o GMO. Komisija izgleda da nije izvršila svoju dužnost i izgleda i da sada očekujemo odluku ombudsmana o kašnjenju i lošem upravljanju. Dakle, pitam vas vezano uz bolje donošenje propisa, kako vi možete predložiti neke promjene koje će nam omogućiti da oslobodimo ove kanale? Hvala. A sada gospodin Ek. Hvala, predsjedniče. Potpredsjedniče, htio bih se koncentrirati na temu prehrambenog otpada vezano uz kružnu ekonomiju. E, Izvješće iz 2016. godine, globalno izvješće, kaže da nismo dovoljno učinili e, da bismo riješili problem gladi u svijetu. U ovom izvješću piše da otprilike pola e, ispitanih država se nalazi pred velikim problemima, a to su neishranjenost ili pretilost. To su velike prijetnje zdravlju. Reforma europske poljoprivredne politike mogla bi biti odlučujuća u tom pogledu kako bismo dostigli cilj da se održivi ciljevi postignu do 2030. godine. E, mi proizvodimo hranu na određeni način, a to direktno utječe na e, sigurnost e, opskrbe hranom i na prirodne resurse. Potpredsjedniče, pitam vas vezano uz prehrambeni otpad. U kontekstu boljeg donošenja propisa, hoće li komisija dati konkretne prijedloge kako bi e, zajednička poljoprivredna politika, koja nije uopće ekološka politika, mogla doživjeti reformu e, kako bi postigla ciljeve za 2030. godinu. Hoće li komisija biti dovoljno hrabra i osigurati da, će, da se model prekomjerne proizvodnje pretvori u održivi model u kojem neće biti e, odbačene hrane. Hvala, gospodin Javor. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem potpredsjedniče što ste danas ovdje s nama, što ste nas posjetili. Nadam se da to nije posljednji put. Ja bih se htio dotaknuti tri pitanja. Prvo, pitanje e, pripremni rad e, prethodnog odbora, e, odnosno prethodnog povjerenika, gospodina Potočnika. Prvo je dokument komisije o pristupanju e, pravdi. U što se tiče ekoloških aspekata, to daje veliki doprinos održivom zajednici, održivom društvu Europskoj uniji. E, što se tiče provedbe Arhuške konvencije, e, ona omogućava pristup pravdi građanima Europske unije. Moje pitanje je, planira li nova komisija vratiti se na to pitanje koje je stavljeno na čekanje nakon što je e, stupila na dužnost nova komisija. I možemo li očekivati neku inicijativu nove komisije vezano uz e, dostupnost pravde? Drugo pitanje vezano je također uz kabinet gospodina Potočnika koje pripremio dokument o okolišnim inspekcijama. Mi znamo da e, osim aktivnosti građana i nevladinih organizacija, Takve aktivnosti imaju ključnu ulogu u provedbi e, trenutnih ekoloških propisa Europske unije a e, inspekcije i tijela u pogledu okoliša su odgovorni u državama članicama postoje razlike u državama članicama i zbog toga ponekad dolazi do teških problema u provedbi europskih propisa. Možemo li očekivati da će nova komisija nakon dvije godine sada se vratiti na okolišne inspekcije? I još jedno pitanje e, tiče se direktive o pticama i staništima koja je puno puta spomenuta danas. Mnoge su stvari već rečene, a imam samo jedno pitanje. Možete li nam dati nekakav rok unutar kojeg će komisija doći u parlament i predstaviti studiju REFIT i možemo li očekivati da će komisija pokrenuti akcijski plan za provedbu direktive o pticama i staništama, budući da vidimo da je to upravo problem kod svih direktiva. Hvala, gospođo Köstinger. Hvala, predsjedniče. Podpredsjedniče, ja sam također e, se htjela konkretno vratiti na pitanje boljeg donošenja propisa. E, I konkretno želim govoriti o Naturi 2000. Imamo mnogo primjera u državama članicama gdje vidimo da ima smisla posjeći veću fleksibilnost. Mislim da bi smo trebali imati na umu ovu državnu dimenziju u sklopu Nature 2000. E, bilo bi dobro kad bismo zagarantirali taj standard i e, ništa nam ne bi, nas ne bi spriječilo u tome da e, provedemo bolje inicijative. Na primjer, mi imamo inicijativu osoba koje se zalažu za e, uključenje u okoliš e, jedne vrste pastrve. Vi se možda sada smješkate, ali to je e, težak problem, vraćanje te pastrve u okoliš, zato što svi prebacuju krivnju na Brisel. Lokalne vlasti kažu ne možemo ništa učiniti zato što se ovdje radi o europskoj nadležnosti. Ja sam dala vrlo konkretan primjer jednostavno zato što sam htjela reći da imamo konkretne slučajeve kad bi ta eh, fleksibilnost bila smislena. Drugo, eh, pravo vlasništva. 2016. godine Ako je još uvijek moguće izvršiti određene intervencije, to je zahvaljujući onima koji se u šumama na terenu bave zaštitom upravo e, šuma. Dakle, ne možemo zaboraviti pravo vlasništva posebice u e, ruralnom aspektu, e, u ruralnom području sa svim političkim implikacijama e, koje mogu postojati. Htjela sam citirati te konkretne primjere pojedinačnih poljoprivrednika koji se bave direktno trgovinom drva i odjednom se jednog dana nađu pred novim e, propisima koji im onemogućuju da nastave sa dotadašnjom praksom. E, pravo vlasništva nad zemljištem treba se uzeti u obzir zato što se time povećava povjerenje građana. Mi trebamo poboljšati ovu situaciju. Mislim da je to točka na koju trebamo paziti. Hvala, gospodin Parnjo. Euh, Gospodine potpredsjedniče, prije svega zahvaljujem na vašim riječima. Jako mi se sviđa ono što ste rekli o kružnom gospodarstvu, a to nam je jako važno ne samo radi borbe protiv klimatskih promjena, već i nezaposlenosti svugdje u Europi narednih godina. Sutra u 10.15 e, sastat ćemo se sa povjerenikom za e, zdravlje e, koji je zakonodavni paket jutros predstavio o endokrinim disruptorima. Imam jedno malo pitanje. Čini se da se popis endokrinih disruptora ne nalazi u prilogu onoga što je jutros e, predstavio e, povjereniku kolegiju povjerenika. No, u ovoj prostoriji, u toj prostoriji, ali i drugdje, čuli smo da ste se angažirali na tome da se prije ljeta objave endokrini disruptori pa bih samo volio znati možete li potvrditi ili a, odbaciti ono što, se, što sam čuo i što možete reći o izostanku tog priloga. Zatim bih se htio dotaknuti nekih tema koje su možda malo manje o aktualnim temama malo manje aktualno od endokrinih disruptora ili kružnog gospodarstva, a to je i tema transparentnosti. Vi se baviti transparentnošću i stalo vam je do transparentnosti u odnosima između Europske komisije i lobista, tako da trenutačno radite na reformi registra za transparentnost. Kao što znate, e, Europska medijatorica je zaključila da Europska komisija ne ne, ne e, poštuje e, svoje obveze vezane za transparentnost sa e, duhanskom industrijom. Tako da Europska komisija nije poštovala prema zaključcima transparentnost u svim svojim sastancima sa duhanskom industrijom. Europska unija je potpisala, odnosno e, e, potpisat će e, važne zakone vezano za, to jest važne konvencije vezane upravo za učenak duhana na zdravlje i nakon toga je jako važno da svi sastanci sa industrijom duhana budu vrlo transparentni i dakle u okviru reforme registra transparentnosti kao što smo rekli, e, volio bih čuti što nam možete o tome reći. Thank you very much. now Mr. Hvala. Sada gospodin Kvitema. Hvala, predsjedniče. Potpredsjedniče, imam pitanje o proceduri autorizacije za proizvode što se tiče te autorizacije, vidimo da postoje mnoge rupe, pogotovo što se tiče glifosata. E, procedure autorizacije bi trebale biti praćene, to bi trebao biti demokratski proces kao što je predviđeno u uredbi. Međutim, države članice trebaju suodlučivati, ali one ne žele doći do sporazuma i zato se vraćaju komisiji. Komisija ne donosi odluku, ne preuzima vlastitu odgovornost. Dakle, komisija bi trebala odlučiti sada i dobiti svu krivnju što se tiče te odluke koju treba donijeti. Kako komisija procjenjuje situaciju, što namjerava učiniti kako bi se riješio ovaj e, institucionalni problem koji se stalno pojavljuje. Kao drugo, otpad e, od hrane. Koje je vaše stajalište e, što se tiče ovog otpada u sklopu kružne ekonomije? Hvala. Hvala. Gospođa Šrejer-Perik. Hvala, predsjedniče. E, povjereniče, Mogu vam reći da u ovom trenutku kad sam bila u e, Nizozemskoj, kad sam govorila o kružnoj ekonomiji, o EFSI-u, e, vidjela sam da građani i tvrtke u Nizozemskoj misle vrlo pozitivno o tome. I to je upravo poanta. Oni su jako zainteresirani. Mislim da ste vi ponosni na to. Ali postoje i neke poteškoće. to je ono što ljudi znaju o kružnoj ekonomiji. imamo mnoge mlade ljude u ovoj sali, na dnu sale i možda nitko od njih ne zna o čemu se ovdje radi. Radi se o stvaranju radnih mjesta i o tome moramo razgovarati. Imam nekoliko e, specifičnih pitanja kad govorimo o otpadu. Pogledajmo E, samo nizozemsku i kružnu ekonomiju. 1% e, otpada se odlaže, ali pogledajmo e, poljoprivredu. Ovdje ima jako dobrih ideja za uklanjanje prepreka. Naprimjer, granulati što se može učiniti za industriju graditeljstva. Dakle, mnogo toga se može učiniti. Nisu sve države jednake. Moram reći i nešto vezano uz direktivu o opticama i staništima. Prošli put ste rekli da želite pronaći rješenja. I kolega iz Austrije, kolegica iz Austrije je upravo eh, dala takav signal. Gospodin Demesmaker je rekao eh, da se mnogo uključuju ovdje e, organizacije za zaštitu prirode, ali i za zaštitu ribarstva. rekli ste da su dobili pola milijuna odgovora, ali e, sigurna sam da si tu, svi tu ljudi zadovoljni onime što činite za prirodu, ali moramo učiniti i nešto više. Gospodin Gerbrandi dolazi iz Nizozemske, on je isto rekao da mi ne smijemo samo govoriti o građanima u Nizozemskoj, nego u cijelom svijetu. Sada govorimo o tome da ne možemo e, koristiti bicikl u određenim zonama zato što postoje neke zaštićene biljke, neki ljudi žive u blizini ovakvih područja. Postoje neke zaštićene zone u Nizozemskoj. I tamo se ne može eh, vršiti sjeća stabala zbog zaštićenih vrsta ptica. Imamo i poljoprivrednike koji uzgajaju biljke na određenom mm, terenu već godinama. Odino moraju otići iz tog područja zato što nekoliko kvadrata njihovog terena obuhvaća zaštićene biljke. Možda se vi sad smijete, ali ovdje se ne radi samo o mijenjanju direktiva, nego o traženju rješenja. Ako sam vas dobro shvatila, vi ste to rekli. Ako je tako, onda će mi biti drago. Zahvaljujem. Gospodin Caputo, ne, nije ovdje. Gospođa Jala Sender. Eh, Hvala predsjedatelju. Slažem se da paket o, kružnom gospodarstvu treba osnažiti. U Španjolskoj su socijalisti pokrenuli sva ta pitanja o selektivnom razvrstavanju otpada. U ostalom, to je jedna niša za zapošljavanje i za razvoj koja je značajna. Ali to je i način koji nam omogućava da senzibiliziramo i educiramo građane. Dakle, radi se o, promjeni koja se širi na mnogo područja. Dakle, radi se o jednoj niši i stvarno se treba na to baciti zato što je to nešto strašno važno i mi ćemo vam koliko god možemo pomoći u vašim naporima. također, vezano za mjesta gdje se odlaže otpad, S kolegama iz, koji se bave okolišom i industrijom odlučili smo se pozabaviti industrijskom akcijom. Ukazali smo na značajne slučajeve kontaminacije i zagađivanja i dakle na to smo ukazali, a sada treba pokušati pronaći industrijska rješenja i trebamo se okrenuti prema budućnosti i nositi se sa svim rizicima. Ako biste nam mogli pomoći, to bi da bilo jako dobrodošlo. Vezano za provedbu zakonodavstva. Komisija govori o delegiranim aktima i mi smo vam pomogli zato što smo prihvaćali te delegirane akte. Ali, moram reći, da postoji velika potražnja za zakonima. I ponekad, e, kao što znate, e, problem nije u tome da se zakoni donose, već da se oni primjenjuju. I treba naravno e, vidjeti kroz primjenu zakonodavstva je li to zakonodavstvo prikladno ili jednostavno zastarjelo. Kroz delegirane akte komisija si je preuzela tu vrstu uloge. No, činjenica jeste da se ponekad države članice ne ponašaju disciplinirano i čine ono što žele. Mislim da bismo trebali profitirati od sastanaka sa, sa nacionalnim eh, parlamentarcima oni vrlo, lijepo je razgovarati s njima, ali ponekad eh, ne reagiraju kada treba. I treba pronaći zapravo i važnu ulogu i dobru ulogu u tom smislu za Europski parlament, zato što bi ona, on zajedno sa komisijom mogao kontrolirati što se događa na eh, terenu. Dakle, u tom eh, eutrofijskom lancu, dakle komisija producira, ali parlament odobrava, ali možda se u konačnici ništa na terenu ne događa. Za neke zemlje, a to sam rekla i u Katajnenu, u Strasburu, postoji zemlje koje su tako reći u deficitu i ne uspijevaju te zlatna pravila primijeniti. i kako se radi o državama koje nisu doprinijele niti sa jednim eurom, sve je, sve je anulirano i došli smo do pravih problema. Dakle, jako je važno ojačati kapacitete efsi već i percepciju. Dakle, novac u bankama postoji. Ali ako vam ministar kaže ništa ne možemo učiniti, onda ste blokirani u projektu koji može biti važan i koji vam može donijeti prosperitet. Ako biste mogli pomoći gospodinu Katajnenu da se to zlatno pravilo ostvari, to bi bilo jako dobro. Gospodine Kadenbach. Hvala lijepo gospodine prvi potpredsjedniče. Zahvaljujem na strpljenju. Ja bih željela naglasiti e, dvije stvari o kojima je već bilo riječi. Refit. Jako sam zadovoljna što sam čula tu riječ iz vaših e, usta. I jako mi je drago što ste rekli da se ne treba popravljati nešto što nije razbijeno. Ako evaluacija pokazuju da direktive ostvaruju svoje učinke, onda ih ne treba mijenjati. Svakako treba postaviti rok. Ali vi biste to trebali nama reći. I vi biste nam trebali reći kada ćemo dobiti taj radni dokument službi komisije. Recimo nešto i, dakle, to je radi vidljivosti, e, važno radi vidljivosti. E sada, čula sam e, također i vaše ohrabrujuće riječi. Kažete da biste se željeli više angažirati e, u korist bioraznolikosti i nadam se da zajedno možemo više učiniti. Kao prvi potpredsjednik, vi vidite kako se donosi puno odluka i naravno tražite kompromise. Mainstreaming kružnog gospodarstva je zacijelo jedan od velikih prioriteta i to bi mogla postati jedna od velikih politika Europske unije. Vezano za članak 168. mogli biste učiniti istu stvar, 168. ugovore, to je zdravlje za sve građane, jer čini mi se da je područje zdravstva i zdravlja nekako zanemareno. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolege na ovom dugom popisu pitanja. A sada vi imate riječ, gospodine prvi potpredsjedniče. Hvala lijepo. Pokušat ću odgovoriti na sva pitanja i unaprijed se ispričavam ako ću pitanje ili dva zaboraviti. Pokušat ću to ne učiniti. Gospodini Bele, vezano za otpad. To je jedan od naših najvećih izazova vidjeti kako razviti održivu politiku kako bismo osigurali prije svega da proizvodimo manje otpada, a s druge strane da otpad koji će uvijek postojati, da se on e, koristi na održiv način, odnosno da on ne šteti prirodi. Naravno, E, ne želimo stvarati sve više odlagališta, ali e, iz zemalja koje najbolje poznajem mogu reći da ako niste oprezni u dugoročnom investiranju i ako počnete previše investirati u e, mjesta gdje se otpad pali, a, počeli se onda stvarati potražnje za takvim vrstama zbrinjavanja otpada. Stoga mislim da bismo trebali pomoći državama, članicama da usvoje jedan holistički pristup zbrinjavanju otpada. Vezano za ekodizajn, to je jako važno zato što nam to pomaže da ne stvaramo previše pro, otpada. Spaljivanje otpada je problem. Dakle, svi smo se složili da se trebamo riješiti odlagalište, to je jasno i e, u tome se svi slažemo. No sljedeći korak bi trebao biti kako ograničiti spaljivanje otpada na stvarno minimum minimuma. To ne znači da spaljivanje nije potrebno, jer čak i u kružnom gospodarstvu u nekoj fazi sastojci koji su se koristili dva ili tri puta ili više puta u nekoj fazi jednostavno će e, takvi e, sastojci doći do kraja svog životnog ciklusa i možda je ispaljivanje potrebno, ali onda to treba učiniti na održiv način. Evo, ja bih tako pristupio tom pitanju. I mislim da još uvijek postoji potreba da se sa državama članicama razgovara o tome zato što se ne slažu sve u ovoj raspravi. Imamo neke države članice koje imaju više od 50%, ako ne i više odlagališta otpada, a neke države članice, bio sam nedavno u Estoniji, na primjer, e, su sa 70% odlagališta spale u nekoliko godina na 9% odlagališta. Dakle, nisam siguran ali radi se o malom postupku, po, postotku. Dakle, naravno, riječ je o, poticajima i o političkim izborima i tako dalje. Gospodine Belicu, pravo ste kada kažete da otpad treba postati profitabilan i da to treba biti nešto čime ljudi trebaju trgovati. U mnogim državama članicama vidim da poduzetnici koji su se bavili gospodarenjem otpadom, ali ne govorimo o, o, sopranosima, nego stvarni pravi poduzetnici u sektoru otpada, sada razmišljaju e, drugčije o tom poslovanju, jer su svjesni da mogu zaraditi na otpadu. E, oni znaju što je otpad, znaju kako ga staviti u spalionicu ili u zemlju, ali si sada kažu, odnosno kažu nama, pomozite nam da zaradimo na tom otpadu, ali na drugi način. I mislim da je to dobar pristup. dobar pristup ljudima koji se time bave. Ne treba im reći sve što ste do sad radili je loše, nego im pomognite da i oni sami naprave vlastitu tranziciju prema korištenju otpada i kao sirovine i mogućnosti ostvarivanja profita. Dakle, to je doista holistički pristup, jer ne radi se samo o otpadu, nego i o dizajnu, proizvodi, sirovinama, proizvodnji sirovinama. E, jedan evo konkretan, e, jedan konkretan e, primjer. Ispričavam se, ne konkretan primjer, nego beton. Beton je jedan od najštetnijih proizvoda koji koristimo u enormnim količinama na svijetu. Koristimo danas više betona u godini dana nego li se nego li se koristio tijekom čitavog rimskog carstva, naravno beton kao građevinski materijal, ako pogledate što se događa danas u različitim dijelovima svijeta. Dakle, kada bi e, samo izgradnja izgradanja postala održiva i to tako da ponovno koristimo e, beton ili da mu nađemo alternative za korištenje, onda bi emisije CO2 i i, druga pitanja vezana za okoliš bila značajno, u značajnoj mjeri riješena. Ehm, zato je jako važno promišljati o tim stvarima. Dakle, treba promisliti cijeli način na koji funkcionira građevinska industrija. I mislim da je to doista uzbudljivo. Bilo bi dobro pomoći industrijama i državama da krenu u tom smjeru. Da naglasim ono što je rekao gospodin Belec. Dakle, potreban nam je široki, e, holistički e, pristup, ali naravno e, to je posao koji zahtjeva godine i godine rada. Gospodin Poč, bit ću jasan. Komisija nema namjeru povući direktivu o zološkim vrtovima. Ja ne znam otkud vam ta ideja, to naša namjera nije i neka to bude jasno. Što se tiče endokrinih disruptora, ne želim prejudicirati vašu sutrašnju e, raspravu s andrijom Kajtisom, ali e, kriteriji se temelje na definicijama svjetske zdravstvene organizacije, a tu su i smjernice za agencije vezane za primjenu te definicije u praksi. E, sve je to u skladu sa svjetskom zdravstvenom organizacijom. S tim da se tu malo detaljnije bavimo biocidima i pesticidima ali to je otprilike razina detalja koju vam mogu dati. Ako želite više detalja, onda mislim da biste to sutra mogli raspraviti sa mojim kolegom. Javno savjetovanje. Ispričavam se, zaboravio sam vaše ime i žao mi je. Razumijem o čemu, što želite reći. Kada sam se prvi put kada sam zapravo naviknuo e, na taj instrument javnog savjetovanja, onda sam se rekao, bože, pa to je opet uvijek jedno te ista poruka. Ali onda kada sam malo pobliže razmotrio taj instrument, došao sam do zaključka da se vrlo često susrećemo s ljudima koji su strastveno kojima je strastveno stalo e, do neke teme, ali nemaju instrumente da i sredstva i alate da kažu koliko im je strastveno stalo do toga. I onda dobijete istu poruku, ali to što ste dobili istu poruku ne znači da osoba koja šalje tu poruku nije iskrena u izražavanju svojih osjećaja vezana za neku temu. Dakle, ako želite javno savjetovanje, onda ćete dobiti naravno te elemente. Ljudi se žele organizirati. I ja vam mogu reći da sam i ja imao istu reakciju. Rekao sam pa automatski odgovor. Ali iza tog odgovora je osoba koja smatra da je taj odgovor upravo pravi odraz njihovog osjećaja u vezi neke teme. Rezultati E, javnog savjetovanja e, su vrlo često identični zato što su na isti način formulirani. Ja naravno ne mogu jamčiti da to ide više u smjeru koji, e, o, vi, o kojem vi govorite, ali ja imam ja imam drugčije mišljenje. Vrlo često kada ljudi pitate zašto ste to učinili, vrlo često, iako je ovo anegdotalno, ljudi kažu da se upravo ja tako osjećam u vezi s tim pitanjem. Ja vjerujem u tu organizaciju, želim dati potporu toj organizaciji, želim da komisija zna kako smatram da bismo trebali krenuti u tom smjeru i tako dalje. Ako moderniziramo naše demokracije, Dakle, ako ljudi mogu gledati uh, talent uh, Velike Britanije, Britain's Got Talent, ako mogu dati svoje mišljenje tako što će samo pritisniti jedan gumb, onda će i o demokraciji razmišljati na izravniji način. Dakle, shvatit će da mogu svoje mišljenje izravnije izraziti vezano za teme koje smatraju važnima. Ja ne smatram da je ovo alternativa e, predstavničkoj demokraciji, već jedna dodatna snaga. Ako imamo javne savjetovanje, onda to trebamo iskoristiti. To je važan instrument jer postoje ljudi kojima je stalo do nekih, do nekih tema, do nekih pitanja i treba ih mobilizirati da e, iskažu svoje, e, svoje osjećaje i svoje mišljenje. Što se tiče komitologije, Komitologija je fascinantno pitanje vezano za politiku i načinu na koji funkcioniramo. I vezano uz ono što trebamo učiniti u vezi s ugovorima. Imamo nekoliko primjera. Dok sam bio izvan institucija i dok sam bio ministar za GMO-ove, tada smo imali 26 država članica, zapravo od 28, 28 država članica, 26 se nije e, slagalo. Došlo je zapravo do konkurencije. Jedni su smatrali da su nam potrebni znanstveni dokazi, drugi da ne. I onda dolazi zapravo do konkurencije između političkih odabira i e, znanstvenih dokaza. I, ili ćemo, onda dolazite do izbora, ili ćemo donositi odluke temeljem znanstvenih činjenica i onda djelovati ili ćemo reći ne, želimo donositi odluke temeljem političkih odabira i onda cijelu stvar učiniti političkom. A gospodin Hojtema je jako lijepo i pametno rekao, države članice ne znaju kamo žele ići, imaju interni politički konflikt i vrlo često se zapravo suzdržavaju u izricanju svojih mišljenja, a komisija nema taj luksuz da bude suzdržana. Dakle, mi nemamo luksuz da se oslobodimo političke odgovornosti. Ali prije ili kasnije morat ćemo promisliti je li ovo održivi način donošenja odluka. Ja nemam odgovor na to. Ja jednostavno signaliziram problem. Zašto nemam odgovor? Zato što su nam za odgovor potrebne države članice. Ako one žele da sve ovo bude čista politika, onda ćemo donositi odluke u vijeću, ako je sve politički. Ako žele da se sve temelje na znanstvenim činjenicama i nemojte se petljati i nemojte petljati politiku, možemo i tako, ali budite oprezni budite oprezni u vezi s temama u kojima bi znanost mogla biti dominantna, zato što vam se to može obiti o glavu. To će biti izazov. Kao što rekoh, nemam rješenje za vas danas, ali ne želim izbjeći tu temu. I i e, moram reći da ćemo puno još morati razgovarati o glifocidima i pesticidima. E, povjerenik Andriokaitis nam je rekao e, prošli tjedan da će sve poslati na odbor koji će se sastati 25. lipnja i nama je stalo postići najveću moguću razinu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša i te, naravno temeljem raspoloživih znanstvenih podataka, ali upravo je e, to savršena tema koja pokazuje do koje mjere je sve politizirano. Dakle, slijedite znanstvene podatke ako su oni u skladu sa vašim političkim promišljanjem. Ako one nisu u skladu, onda to više nisu znanstveni podaci. I to je upravo situacija s kojom smo suočeni. Eto, e, što se tiče e, otpada od hrane, Ovdje nam pomaže činjenica e, da su se nacionalni parlamenti počeli baviti ovim pitanjem e, i to e, zahvaljujući inicijativi zelene karte. I želio bih nastaviti raditi na tom pitanju jer vjerujem u to. Moramo shvatiti gdje gubimo hranu, koliko je, u kojim količinama, zbog čega gubimo hranu E, imat ćemo veliki problem sa prehranom čitavog svijeta ako pogledamo kakav je demografski razvoj i moramo naravno voditi računa o tome da ne gubimo hranu, ne zaboravimo i da ne vode sve manje i manje, e, tu je pitanje fosfata, sve to jako dobro poznajete. Dakle, e, potrebno nam je mjeriti gubitak hrane u Europskoj uniji, države članice moraju o tome izvješćavati, te subjekti u u industriji hranom također se time moraju baviti zajedno. Dakle, industrije i države članice moraju djelovati zajedno. Imamo, radimo sada na platformi gdje ćemo objediniti i institucije i subjekte u industriji hranom i pokušat ćemo ostvariti koordinaciju sa globalnim naporima i možete svakako računati na moju potporu u tom u tom pogledu. Pristup pravosuđu. Potočnik Gospodin Potočnik. Dakle, prije kraja godine namjeravamo pokrenuti inicijativu o pristupu pravdi. Roadmap, odnosno plan će biti objavljen za nekoliko dana. E, to će biti e, smjernice e, sa tumačenjima presuda koje je sud Europske komisije već donio. Što se tiče osiguranja sukladnosti, radimo na tome već neko vrijeme zajedno sa državama članicama u kontekstu inicijative Make it Work. Ako imate e, bilo kakvih komentara o boljem, e, o boljem načinu rada, možete mi poslati e-mail, možete mi pisati i bio bih vam zahvalan na tome. Što se tiče rokova, neću vam dati rokove. Ako vam dam e, rokove, onda će vam biti to prekratko, onda će imati problema ili će vam biti predugo i onda će se žaliti da komisija ništa ne radi. Dakle, jednostavno ja želim, ja želim raditi i djelovati brzo, ali ne želim vam dati rokove. To mi puno otežava život. I zacijelo nećete čuti ono što želite čuti i nećete dobiti rezultate koje želite. E, što se tiče... Zapravo ono što trebamo riješiti vezano za direktivu o pticama i staništima je to da vrlo često države članice krive nas za ono što su same učinile. Ja ne želim pružiti previše fleksibilnosti, ali želim više transparentnosti. Mogli bismo iskoristiti novi međuinstitucionalni sporazum o boljem donošenju zakona i mogli bismo razjasniti što je odgovor, tko je odgovoran za što. Već mi je dosta e, da države članice stalno krive Brisel za nešto što ne štima u njihovom zakonodavstvu i tu bismo mogli doista popraviti stvari. Gospodin Parnjeu, što se tiče endokrinih destruktora, Dakle, popis e, tvari e, nalazi se u analizi učinka koja je danas, koja je danas e, objavljena, tako da vas upućujem na to. Radi se o studiji koja nije formalni i službeni dokument i od EFSE smo zatražili da provede screening screening eh, tvari koje bi se, koje bi se mogle smatrati endokrinim disruptorima. Transparentnost duhan. Ne slažem se s, s ombudsmanom. sa gospođom ombudsmanom jer imamo pristup koji e, jako dobro, koji jako dobro poznajete. Što se tiče dakle opće uprave za zdravlje, oni su donijeli e, unilateralnu odluku koja se odnosi na njih. I gospođa koja je ombudsman nam je sada rekla da taj pristup moramo proširiti i primijeniti na čitavu komisiju. Ja sam bio u kontaktu s njom i napravio sam i pitao sam e, je li to doista potrebno ili predstavlja preveliki teret s obzirom na to da kontakti, s obzirom da sad već imamo zakonodavstvo, e, s obzirom na to da su e, kontakti sa industrijom duhana toliko ograničeni za druge opće uprave, nije li možda previše da se isti sustav, isti režim primjenjuje za čitavu komisiju? Rekao sam dakle za endokrine disruptore i, i govorio sam o otpadu od hrane. Što se, tiče mladih ljudi, eto tu sam želio nešto reći. EFSI je uspješan u onim zemljama gdje Europska investicijska banka i lokalne investicijske banke i organizacije poduzetnika, dakle gdje su ova tri, ova tri subjekta međusobno povezana. U takvim zemljama e, imamo veliki e, efekt poluge e, e, jedan od jedan prema 15. Dakle, vidio sam da su u takvim, u takvim zemljama mladi poduzetnici koriste priliku. Vidio sam nizozemske mlade poduzetnike koji su se upravo okrenuli prema efsi To je sjajno, zato što vrlo često investicije, odnosno ulaganja, idu velikim poduzećima, a EFSI je promijenio situaciju, jer budućnost je u malim i srednjim poduzećima. Sve što je vezano za obnovljive izvore energije, e, sve što je vezano za drugčiju vrstu e, izgradnje, štednju, korištenju energije i tako e, Sve je to um, sve je to povezano i za manja i srednja poduzeća. I ako želimo da se EFSI iskoristi, onda se i, mladi, i mlada poduzeća i mladi i start trebaju uključiti u to. Zdravlje. Zdravlje je glavni dakle, pristup koji koristimo u svim politikama. E, ja vjerujem i slažem se da održivost mora biti prisutna u svim zdravstvenim sustavima. Kada govorimo o održivosti, e, jedan od najvećih razloga nesigurnosti u našim društvima e, je strah ljudi da neće imati pristup doktorima u slučaju bolesti zbog demografskog rasta i tako dalje. Ako želimo da naši socijalni i zdravstveni sustavi pružaju građanima ono što oni žele, onda moramo i u ovom području e, razmišljati o održivosti dugoročno. I ja ću u svakom slučaju to podupirati. Već sam odgovorio pitanje vezano za EFSI i vezano za kružno gospodarstvo i mogu potvrditi e, Gđici Kanbah da danas neće dati rok. Hvala lijepo na strpljenju. Ispričavam se što sam tako dugo odgovarao na pitanja. Thank you very much for being present. Hvala na vašem dolasku danas i na spremnosti davanja odgovora na sva pitanja. Mislim da ovdje možemo zaključiti sastanak našeg odbora za danas i vidimo sutra ujutro. Hvala svima i hvala prvom potpredsjedniku Timmermansu na njegove raspoloživosti i na odgovorima na sva pitanja.